sjednice bit će vam dostavljen na početku sljedeće sjednice. Ako nema primjedaba, e, rezolucije koje su danas usvojene dostavit ću osobama i institucijama koje su u njima spomenute. Zahvaljujem vam